što, ne čujete? Ne čujete prijevod? Je li, sada bolje? Da li sada čujete? Dobro, oprostite. Rekao sam e, da počinjemo sa sastankom kako bi Alen Lamassur dobio vremena da bude nazočan za vrijeme bitnih točaka dnevnog reda, pa ćemo zato najprije govoriti o e, izvješću Ivala Kalfina, a m, mm, prvo ćemo početi priopćenjem naša kolegica Ivona danas ima rođendan. Prema tome Sidoni želimo sretan rođendan. Sidonija sve najbolje. Možda ćete nas poslije sastanka pozvati na piće. E, sada idemo dakle na bitne stvari, ozbiljne stvari. U četvrtak 7. E, studenog od 15.40 do 16 sati u Janu E, Dvakve dva održat će se zajednički sastanak koji ćemo imati o financijskoj uredbi za tijela javnog privatnog partnerstva. Poziva Ingeborg Gressler. E, vama daju, ako se ne moram pomoć, oko svih dokumenata za to. Dakle, ovog četvrtka u 15.40 zajednički sastanak na tu temu. E, sada ćemo preći na liste za glasanje, a važno je znati da nakon glasanja o ovom izvješću e, naš odbor e, mora odlučiti o e, glasanju, odnosno pregovorima s vijećem i prema članku 70. našeg pravilnika moramo imati više od 70% članova odbora za proračun koji će to izglasati. Otvaram sada glasanje. Najprije ćemo glasati o amandmanu 17. Da li imate svi glasačke kartice? Imate li glasačke kartice? i predsjedavajući bi morao imati glasačku karticu. Could I 17? Uh, Molim sada glasamo o amandmanu 17. Prvi amandman. Tko je za? Dignite ruke. Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. E, usvaja se ili odbija? Usvaja, usvaja se. Usvaja se. Amandman 66. Tko je za? Protiv? suzdržan, odbija se. Amandman 67. i 68. idu zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 19. Kada smo usvojili amandman 67. Zatim 18. 19. i 22. E, otpadaju. E, amandman 2 je također, također otpada, je li tako? 22. Hvala, upravo ste. Dakle, prelazimo onda na amandman 69. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 70. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 19. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 23. Otpada. Amandman 71. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 71. Tko je za? Ispričavam se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 72. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 21. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 16. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 14. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 73. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 22. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis A. Tu su čet... Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 23. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 71. Zatim 15. amandman je sljedeći. Tko je za? Protiv? smo trebali sada obraditi amandman 15. Je li 15. pokriven? Nije. Amandman 15. Ivano, mislimo da je to sljedeći o kojem treba glasovati. 17. je pokriven kompromisom. Dobro, identični su. Dobro, razumijem. Amandman 18. Tko za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 76. Tko je za? I on je pokriven. Dobro, ispričavam se. Kompromis B. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 77. Tko je za? Protiv? Suzdržan odbija se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržan usvaja se. Amandman 25. Tko je za? Protiv? Suzdržan odbija se. Amandman 24. Tko je za? Protiv? Suzdržan, usvaja se. Amandman 79. Tko je za? Protiv. Suzdržan, odbija se. Amandman 80. Tko je za? Protiv. Suzdržan, odbija se. Amandman 26. Tko je za? Protiv. Suzdržan, odbija se. Amandman 20. Tko je za? protiv, suzdržan, molim provjeru. Jesu li se glasovali? Usvaja se. Amandman 20. Tko je za? 20. A, upravo smo ga završili, dobro. Amandman 26. On je kompatibilan. Kompromis C je sljedeći. Ne, 26. Dobro, amandman 26. Tko je za? Protiv? Suzdržan usvaja se. Kompromis C. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Amandman 21. od odbora 9. tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 26. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 82. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis D sljedeći. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Kompromis E. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Idemo na amandman 84. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 17. je identičan. Amandman 23. Od odbora 9. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Kompromis F. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 86. Tko je za? Protiv? suzdržan, odbija se. 18. je identičan, 25. tko je za? Protiv. Suzdržan. Molim elektroničku provjeru. Dakle, za amandman 25. Odbija se. Amandman 19. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 29. je povučen. 87. E, tu imamo usmeni amandman od izvjestitelja. Da, predsjedniče, ovaj usmeni amandman je dodatak e, e, popisu glasačkom popisu. Samo trenutak, molim. Ja bih e, predložio da razjasnimo malo tekst i uz e, usmeni amandman da se doda e, suradnja bi trebala biti u skladu sa EAB E, e bi treba također tražiti od e, izvršitelja projekata da rade odgovarajuće, da postupe u skladu sa odgovarajućim savjetovanjima. Ima li kakvih primjedbi na ovaj usmeni amandman? Ne. Dobro, onda molim da se glasuje o 87. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se amandman 26. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 20. Tko je za? Protiv? Suzdržan? odbija se. Amandman 30. I povučen. 88. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 31. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. 31. od odbora Ekon. Tko je za? protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 29. Tko je za? Protiv? Suzdržan usvaja se. Amandman 30. Tko je za? Protiv? Suzdržan usvaja se. Možemo samo na brzinu ovo provjeriti. Dakle, tu se radilo o amandmanu 30. odbora Ekon. Molim provjeru. Jesu li svi glasovali? Dobro. Usvaja se 13 naprema 12. Amandman 89. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Idemo na amandman 21. odbora INTA. A, on je pokriven amandmanom 89. tako da prelazimo... Moramo glasovati, dobro. Moramo glasovati o amandman 21. Tko je za? Amandman 21. Odbora INTA. Tko je za? protiv, suzdržan, molim provjeru, pošlo, ali molim provjeru. Jesu li svi glasovali? Još jedna osoba. Dobro. Usvaja se. Amandman 32. odbora Ekon. Tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Amandman 31. od izvjestilja tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 90. tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 22. Ne, on je identičan, amandman 90. Isto vrijedi za amandman 33. 32. je pokriva amandman 31. Da dakle, 27. isto tako pokriva 31. amandman. Idemo onda na kompromis Gate. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Idemo sad na amandman 33. od Brafe. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Pardon, Usvaja se. Amandman 23. odbora INTA. Tko je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. Kompromis H. Tko je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. Amandman 95. Jana Mildera. Tko je za? Protiv? Suzdržano usvaja se. Amandman 33 od izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Manman 35. je kompatibilan. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Manman 29. je pokriven već. 24. također. 34. je povučen. 96. izvjestitelj amandman. Tko je za? protiv, nema puno ruku podignutih, suzdržan, usvaja se, ako se ne varam, 25. amandman, tko je za, protiv, suzdržan, mislim da bismo trebali ovo elektronički provjeriti, 25. amandman, Molim elektronsku provjeru 25. amandmana. E, troje je odlučilo ne glasovati. Dobro. Usvaja se. Amandman 97. pokriva amandman 96. Amandman 30. je identičan amandmanu 97. 35 je sljedeći. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se amandman 31. odbora 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 36. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 26. Odbora INTA. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 98. Od Jana Mildera. O, usmeni amandman. Jana Mildera. Gospodine predsjedniče, ja bih predložio da se podrži amandman Jana Mildera. To je kratki usmeni amandman i on se nalazi u dodatku samo treba dodati riječ kad je moguće. A tek sljedeći, onda kad je moguće provoditi financijske operacije, bi se mora postarati da e, se transakcije provedu i tako dalje i tako dalje. Dakle, predlažem da se podrži ovaj usmeni amandman. Dobro, pretpostavljam da nitko nema nikakvu, ništa protiv usmenog amandmana. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 37. od e, izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 99. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. 27. je identičan. 99 i Ikonov također. Idemo sada na amandman stoti. Tko je za amandman stoti? Protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 32. od odbora 9 je pokriven. Amandman 32. Moramo glasati o njemu. Tko je za? Amandman 32. odbora 9. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 101. Jana Mildara, tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 36. Odbora AFET, tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 33. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Druga stranica. Amandman 37. Odbora AFET, tko je za? Protiv? suzdržan, usvaja se. Imamo usmeni amandman četiri od izvjestitelja. I u ovom slučaju usmeni amandman je novi pasu 5a govori da se plaćanje i prihodi od sredine mandata koji su akumulirani u ustanovama i mediteranskog partnerstva trebaju predstavljati vanjski e, novce za e, vanjsko djelovanje. Dakle, ovdje ovo je sukladno sa onim što je stojalo u ostatku članka i predlaže se da se poveća financiranje. Hvala i Vajlo. Pretpostavljam da nema nitko e, aman prigovora. Dakle, ovo je četvrti amandman, usmeni amandman koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Odbor 38. od Afeta, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 38. od izvjestitelja, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 37. E, od odbora Ekon, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 102. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 20a, 38. jedeničan, Idemo sad na amandman 38 odbora Ekon, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se, amandman 40 afeta je kompatibilan. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, amandman 41 od afeta, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se, amandman 38 identičan, amandman 103, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 39. od izvjestelja, povučen je. Amandman 40 odbora Ekon je sljedeći. Amandman 40 od odbora Ekon koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se, dakle. Ne, odbija. Amandman 40. Odbija se, dobro. Amandman 140, 104. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 30. Pokriven je amandmanom 104. I amandman 105. Djana Mildera. Tko je za? Protiv. Suzdržan usvaja se. Amandman 43. odbora AFET. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 106. Tko je za? Protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 107. Za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 44. Identičan 107. Dakle, amandman 40. od izvjestelja. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 108 Ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 45 od Afeta tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 34 odbora 9 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 46 tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, amandman 109. je pokriven, amandman 35. moramo glasovati o njemu, dakle 35. tko je za, protiv, suzdržan, odbija se, amandman 41. odbora Ekon, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se, amandman 40. 36. odbora 9, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 42. odbora ekont tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 43. odbora ekont koji je identičan. E, amandman 9.36. Idemo na kompromis I. Tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Idemo na amandman 44. odbora Ekon. To je podeljeno glasovanje. O prvom dijelu ovog podijeljenog glasovanja, amandmana 44, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. A u drugom dijelu, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sad imamo blok.

Dobro, idemo sada na amandman 129. Ko je za? Protiv? Odbija se. Dobro, sada amandman 49. odbor AFET. Ko je za? Protiv? Suzdržan? Činim se da je odbačen. Da, odbija se. Amandman 130 je djelomično pokriven. Dobro, amandman 130 trebamo glasovati za. Ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. E, Limnar napomene, kompromis e, J, ko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. 43. amandman, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se amandman drugi, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se amandman dva od izvjestitelja, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se amandman 44, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se amandman treći od odbora AFET, tko je za, protiv, suzdržan, Usvaja se amandman treći od izvjestitelja, povučen. Amandman 45. 60 i 69 su odbijeni. Dobro, da ćemo glasovati ipak amandman 45 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 46 je usmeni amandman izvjestitelja, ako se ne varam, Ivajlo. Tako je, predsjedavajući. Ovdje se radi o zadnjem usmenom amandmanu i ovdje se to i ovaj put se nalazi u dodatku. E, tu se govori o akumuliranim sredstvima u Mediteranskog fonda kako, i tu se govori da bi se ih se trebalo koristiti kako bi se pojačao mandat. Ako hoćete, mogu ja to se točno pročitati, ali ne u redu je. Pretpostavljam da niko nema prigovor na ovaj amandman. Dakle, glasovat ćemo tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 47. tko je za, protiv, suzdržan, odbija se, amandman četvrti, afetat tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman drugi od odbora deve, za, protiv, suzdržan, usvaja se, ako se ne varam. Usvaja se. Molim da ovo provjerimo. Ipak elektronski, ovaj amandman drugi od Bradeve. Jesu li svi glasovali? Zatvaramo glasovanje. Usvaja se. Dobro, kompromis, K. Tko je za? Protiv suzdržan usvaja se. Onda idemo na manman 49. od Torvald, gospodina Torvalda. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman četvrti od odbora 9. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman drugi odbora Ekon. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman peti od izvjestitelja. Tko je za? protiv, suzdržan, usvaja se. Također, amandman 5 od odbora 9 je kompatibilan, no ipak ćemo glasovati o amandmanu 5 odbora 9 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 3, treći je dodatak napomeni tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 50 i tko je za, za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman šesti odbora AFET koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman šest odbora devet koji je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman četvrti odbora intat koji je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman treći odbora EKON je pokriven eh, amandmanom eh, šest od odbora devet ali ipak trebamo glasovati o njemu. Dakle, tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se amandman šesti izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 51. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Čini mi se da je usvojen. Amandman sedmi odbor AFET je identičan. Idemo na amandman sedam odbora devet. Tko za? Protiv? Usvaja se. Amandman četvrti odbor Ekon za. Protiv. Suzdržan. Odbija se. Amandman sedmi od izvjestitelja. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Amandman peti odbora Inta. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Odbija se. Amandman peti odbora Ekon tu je podijeljeno glasovanje što je tražio, što tražila grupa ALDE od prvom dijelu e, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se, a drugi dio tko je za, protiv, usvaja se dakle. Amandman 52. Pokriven je amandmanom sedmim. Amandman 52. Da. 52. Tko je za? Protiv. Suzdržan odbija se. Amandman 8. Odbor AFE. Tko je za? Protiv. Suzdržan. Usvaja se. Amandman 7. Odbora INTA. Je identičan na amandman 52. Odbijeni. Amandman 6. Odbora INTA. Tko je za? Protiv. Ispričavam se, radi se o amandmanu 6 odbora Ekon. Tko je za? Protiv? Usvaja se. Amandman 7. odbora Ekon je identičan amandman 52. Dakle, to je pokriveno već. Amandman osmi od izvjestitelja, tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 53. tko je za? Protiv? suzdržan, odbija se. Amandman 9. odbora AFET koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 8. odbora 9 koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 8. odbora EKON je identičan amandmanu 53 koji je usvojen. Amandman 7. je pokriven amandmanom 53. Ipak trebamo glasovati o amandmanu sedmom. Moramo glasovati o amandmanu 8 odbora Ekon. Ne, odboru 7 odbora Inta. Tko je za? Amandman 7 Inta. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 54. Tko je za? Protiv? suzdržan, odbija se amandman osmi, odbora INTA je identičan, dakle otpada. Dobro, kompromis L, tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 9 odbora INTA, tko je za? Protiv, se da je potrebno elektronski provjeriti. Amandman 9. Tko je za? Klik molim elektroničko glasovanje. Zatvaram glasovanje. Dobro, nisu svi glasovali, ajmo. Zatvaram glasovanje. Usvojeno. Amandman 10. odbora AFET. Za protiv, odbija se. Kompromis M, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Idemo na amandman 11 odbora afeti. tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Kompromis N, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis O, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Kompromis 5, tko je za? Dobro, spričavam se. amanman 13. Je li tako? Ne. 12. Odbora 9. Tko je za? Protiv? suzdržan, odbija se. Kompromis 5, tko je za, protiv, suzdržan, odbija, e, usvaja se. Idemo sad na amandman 60, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 11, odbora Ekon, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se. Amandman 13, odbora 9, tko je za, protiv, suzdržan, Odbija se. Amandman 12. odbora Intat, Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 13. odbora Ekon. Je kompatibilan. Glasovano je već. Amandman trebamo glasovati. Tko je za? Amandman 13 protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 12 odbora Ekon. Tko je za? Protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 15 odbora Afet. Tko je za? Protiv, suzdržan, Usvaja se manman 14. odbora 9 je pokriven. Idemo na amandman 14. odbora Ekon. Ko je za? Prvo. Amandman 14. odbora Ekon. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Odbija se. Amandman 14. od izvjestitelja. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se amandman 16. od Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se amandman 15. od Brajkon, Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se amandman 15. izvjestitelja je povučen. Amandman 62. je usmeni amandman. Već je pokriven. Ne, nije. Glasovat ćemo o amandman 62. Upravo smo promijenili mjesto identičnog teksta, e, identičnog teksta o eib dakle on je priložen e, u tekstu. Hvala Ivajlo na ovoj ispravci. Dakle, amandman 62. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 63. Tko je za? Protiv? Suzdržan? Usvaja se. Amandman 17. Kompatibilan? Tko je za? Protiv? Suzdržan? E, molim elektronsku provjeru. Amandman 17. Afet 17. Možemo li provjeriti? Zaključujemo glasovanje. Usvaja se. Amandman 13. odbora Intat koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 17. odbora Ekon koji je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Amandman 18. odbora Ekon koji je za, protiv, suzdržan, odbija se amandman 19. odbora Ekon, dodatak e, napomenu 22a, dakle, tko je za, protiv, suzdržan, odbija se, kompromis kve, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Prelazimo na amandman 65. od izvjestitelja. Sam u pravu, dobro, hvala Ivajlo. Amandman 65. izvjestitelja, tko je za, protiv, suzdržan, usvaja se. Sada konačno glasovanje o amandmanima. Čini mi se da je promakla jedna greška u glasačkom popisu. Mislim da ipak trebamo glasovati od 9.15. Jer pod kompromisom nije napisano da je to pokriveno da promakle greška ovdje u popisu. Dakle, molim vas da glasujemo o, o amandmanu 9.15. Ko je za, protiv, suzdržan? To je, odbija se. Sada molim e, konačno glasovanje o izmijenjenom tekstu. Tko je za? Protiv? Nema suzdržanih, usvaja se. Molim završno glasovanje o prijedlogu rezolucije elektronski. Tko je za? Dobro. Molim elektronsko glasovanje. Zaključujemo, zatvaramo glasovanje. Usvaja se. Sljedeće završno glasovanje je glasovanje o e, interinstitucionalnim pregovorima i to za to moramo imati apsolutnu većinu, tako da ćemo e, elektronički glasovati o toj završnoj odluci o e, interinstitucionalnim pregovorima. Molim da se glasuje. Zatvoreno glasovanje. 31 za, 1 protiv. Evo, to je bilo kraj glasovanja. Sada predajem riječ predsjedniku. Dragi kolege, nastavit ćemo sada sa sastankom. Oprostite što kasnim. Zahvaljujem se George Lyonu što je predsjedao umjesto mene. Predsjedao je izvrsno jer moji birači putem web streaminga gledaju sastanke odbora za proračun. moji glasači kao i vaši nas izravno gledaju putem web streaminga. Jedna od mojih eh, glasačica me je nazvala za vrijeme eh, dok sam autom dozio ovamo i rekla evo neko drugo predsjedava umjesto vas i bolje nego što ste vi. Eto, predstavljam da sada nastavimo s manjim glasanjem. Ovo je za sada bilo veliko glasanje i čestitam Vajlu što se sve izglasalo. Sada prelazimo na glasanjem o Virmanima koji su nešto manje važni, a nakon toga ćemo preći na onaj dio koji je izuzetno važan na današnjem dnevnom redu. Naime, radi se o pregovorima oko proračuna. Govorit ćemo o tome što je jučer bilo na mirenju i e, govorit ćemo o sljedećim sastancima mirenja. Što se dakle tiče virmana, postoje dva virmana koji su bitni za e, proračun ovoga odbora. Dajem riječ kolegi da nam i jednog i drugog predstavi. Euh, e, dakle, mm, izmjene virmana. Giovanni, radi se zapravo o dva virmana. Prvi od 25. To je dakle prvi e, globalni virman o kojem ćemo glasati kasnije, ali ti bi sada mogao e, predstaviti virman broj 35. E, da, Virman e, e, broj 35 vezan je za dodatne potrebe za sredstvima, za troškove vezane za migracijske tokove. Svi vi znate da je pritisak na zemlje članice i sustav azila da oni e, zahtijevaju dodatna sredstva. U tom e, smislu e, ovo glasanje je priprema da se napravi pričuva od 18 milijuna eura za slučaj velikog priljeva migranata, a postoji čitav niz proračunskih linija vezane za ruralni razvoj i e, druge dakle linije koje su e, iz proračunskog naslova broj 2 i koje se nisu tijekom godine aktivirale. E, naravno, aktiviranje troškova vezan za pritok izbjeglica predlažem da odbor odmah sada na početku napravi taj Virma. Znamo da na početku godina nećemo imati puno sredstava, ali znamo e, slijedom događaja ovog tjedna, kak, e, ove godine kakva je bila situacija, pa predlažem da glasamo za ovaj Virman. Hvala lijepa. Tko je za? Tko je za protiv? Dvoje. Suzdržani usvaja se. Toliko dakle o virmanima e, proračuna komisije. A sada imamo još e, virmana o kojima će govoriti Derek Vogan. Derek e, I to po institucijama. Hvala predsjedavajući. Ja ću se sa svima njima baviti u jednom. Postoje tri zahtjeva za Virman i jedan tehnički. Prvi zahtjev dolazi nam od odbora regija koji želi e, napraviti transfer sa troškova prevođenja i prebaciti ih na e, druge proračunske linije uključiti i e, skupinu, jedan odbor koji se zove ECR koji ćemo svi sigurno podržati od 57 milijuna eura. Zatim e, drugi se odnosi na Europsku službu e, za vanjsko djelovanje u iznosu od milijuna eura e, koji će se odnositi na različite nacere i taj će novac biti za infrastrukturu. Treće se pak svota od 63 tisuće eura e, odnosi na male svote sve dakle male u malim iznosima i e, to su dakle mala prebacivanja s jedne proračunske linije u drugu. Ne vidim tu problema da ih podržimo. Imamo također i zahtjev e, revizorskog suda vezan za e, broj zaposlenih gdje oni govore o izmjeni vezanom za jednog zaposlenika. Dakle, to sve nisu velike svote i molim kolege da to podrže. Hvala lijepa. E, sada ćemo glasati ipak o, po institucijama jer ne možemo u bloku glasati dakle za različite institucije. Najprije odbor regija tko je za, tko je protiv, troje e, kolega, suzdržani usvaja se. O službi za vanjsko djelovanje tko je za, protiv, troje i to isti, suzdržani usvaja se. o revizorskom sudu. Tko je za? Protiv? Dvoje? Suzdržani? Usvaja se. O Europskom pravobranitelju. Tko je za? Protiv? Dvije osobe su protiv, suzdržani i to se usvaja. O politici e, zgrada, nemamo e, dosjeja, pa ćemo se dakle vratiti na glavnu temu dnevnog reda, a to je rezultat jučerašnjeg mirenja. Kao i za e, raspravu o izmijenjenim proračunima te e, kako se predviđa razvoj pregovora o između ostalog proračunu za 2014. godinu podom kojeg će se sutra održati trijalog e, i dakle jedno mirenje sljedeći tjedan. Ja ću najprije govoriti kao izvijestiti a on, najprije ja, pa onda izvjestitelj, pa onda e, svi drugi, a tu i predstavnik Europske komisije e, iz glavne uprave za proračun. Na jučernjem sastanku mirenja e, sa e, strane vijeća tu je bio ministar koji iz Litve koji je predsjedavao, a tu su bili i veleposlanici. Sastanak je trajao neka dva do tri sata. Na tom e, sastanku svi su mogli izložiti stavove svake od institucije, uključujući i komisije, i to su svi govorili o temama koje još treba riješiti. Službeno mirenje e, se vodi samo o natrtu godišnjeg proračuna, međutim e, bila je to prilika da se raspravi i nađe dogovor oko nekih proračunskih tema koje se javljaju krajem godine. mi smo e, govorili o zaključnim pregovorima o višegodišnjem financijskom okviru i o izmijenjenim proračunima koji su za to vezani. Vijeće je potvrdilo stav koji nam je poznat. Stav, e, odnos, e, što ga je usvojilo vijeće ministara financija prema kojem se nacrt izmjenjenog proračuna broj 7 usvaja od strane vijeća. Mm, onih čuveni 2 milijarde e, sedam drugi dio izmijenjenog proračuna broj 2 također vijeće usvojilo. Ovdje se radi dakle o izmijenjenom nacrtu proračuna broj 9. E, postoji međutim vezivanje tog usvajanja sa stupanjem na snagu izmijenjenog proračuna broj 9 i E to u skladu s glasanjem prošlo broj 9 e, kako ga je e, načinilo vijeće. Podsjećam vas, proračun broj 9 ide za područja koja su bile žrtva elementarnih negoda od prije nekoliko mjeseci u iznosu od 400 milijuna eura. I tu vijeće želi koristiti isključivo sredstva koja će prenamijeniti i e, to e, u ime takozvanog globalnog virmana. Dakle, da se o 400 milijuna koji nisu iskorišteni. Vijeće je usvojilo dakle taj e, globalni virman i e, iz njega ulazi dakle 600 milijuna, a preostalih 109 milijuna eura e, se e, daju za proračunske linije koje gdje postoji žurna potreba. S druge strane, Govorili smo o još jednoj važnoj temi e, vezano za primjenu političkog dogovora o višegodišnjem financijskom okviru. To je da se počne s postupkom e, proračuna zajednice. Traži se da se uspostavi skupina na visokoj razini tri su europske institucije rekle da bi se ta skupina trebala po prvi puta sastati otprilike u trenutku kada bi se konačno usvojio višegodišnji financijski okvir u parlamentu. Dakle, u sljedećih nekoliko tjedana. Isto tako određene su i glavne crte sastave i mandat tog te e, skupine na visokoj razini, a e, one bi morale napraviti izvješće, prijelazne izvješća e, i donijeti određene odluke. Međutim, nije sve još u potpunosti dogovoreno. Parlament je to rekao trećeg, srpnja i u nekoliko drugih rezolucija. Naime, da je potrebno da su potrebna sredstva koja će biti zajamčena i e, da e, je to potrebno kako bi parlament pristao na višegodišnji financijski okvir. Nakon toga parlament je izložio svoje stajalište. Naša se analiza sastojala kako smo već bili dogovorili s koordinatorima i na pripremnim sastancima, mi smo dakle e, rekli da je sada moguće da na nivou odbora za proračun podastremo na glasanje izmijenjene proračune vezane za višegodišnji financijski sporazum. Sama uredba o višegodišnjem financijskom okviru a Ivel Kalfin e, je na to uložio prigovor i kasnije ćemo o tome govoriti. Dakle, sama uredba o višegodišnjem finanskom okviru, e, dva izmjena proračuna o koja su za to vezana, bio jedan treći još je dakle bio kojeg smo prije nekoliko tjedana usvojilo, radilo se o izmjeni proračunu broj 6. Oni koji se na nas e, sada odnose, su e, je, radi se dakle o proračun za kojim se zahtijeva i jednoglasna odluka članova vijeća. Parlament je rekao da ćemo se vjerno držati dogovora do kojeg smo došli. Radi se dakle o tome da pitanja tri zemlje i e, potresezanje za Europskim socijalnim fondom u tom času još nije bilo aktualno. Dakle, to pitanje se pojavilo kasnije. E, mi smo, dakle, lojalni partneri i spremni smo da se to stavi na glasanje. Što se pak tiče izmijenjenog proračuna broj 8, radi se o onih čuvenih 3,9 milijardi, tu je parlament također spreman da se to stavi na glasanje. To je točno. Međutim, naš će nam izvjestitelj objasniti da glasanje e, koje ćemo obaviti uskoro o izmjenom proračunu broj 8. Dakle, to e, glasanje, odnosno da taj nacrt proračuna ne odgovara u potpunosti vizijama vijeća, međutim to nema veze. Naime, vijeće je napravilo političku vezu, politički je vezalo nacrt izmjene proračuna, izmjene proračuna broj 8 i broj 9. Pravno je to neutemeljeno, ali politički jest. Dakle, mi ćemo sada s pravnog stanovišta glasati na ispravan način a e, vijeće zapravo e, tu radi u skladu s prijedlogom Europske komisije. Na osnovu glasanja verzije koju je napravio parlament i to u uvodnim odredbama, tu postoji razlika. Naime, što se tiče sami sredstava, tu su cifre iste, ali dakle ono što je različito jesu uvodne odredbe. Bude li plenarna sjednica glasala kao što glasamo mi na odboru, onda će sam izmijenjeni proračun broj 8 dobiti pravnu snagu zahvaljujući činjenici da je prije nekoliko tjedana sud Europske unije potvrdio da prema Lisabonskom ugovoru proračun postaje pravomoćan u trenutku kada ga potpiše predsjednik Europskog parlamenta. Smatramo dakle da je kucno čast da se na razini odbora za proračun Insistiram na tome, radi se o našoj odgovornosti na članova odbora da sada glasamo o posljednjim tekstovima vezanim za višegodišnji financijski okvir. Međutim, što se tiče izmjenjenog proračuna broj 9, radi se dakle o nadoknadi štete od 400 milijuna kao i e, globalnog virmana, došlo je trenutak da se i o tome glasa, međutim da izglasamo da je to ne jer se ovdje ne možemo složiti svijeće. A kako bismo sutra na trijalogu mogli o tome glasati, a vjerojatno i u ponedjeljak prilikom mirenja u vijeću moramo na taj način glasati, a našem je izvjestitelju potreban sta potrebno dakle stajalište odbora za proračun. U dakle ta dva teksta proračun e, broj 9, izmijeni proračun broj 9 i globalni virmen su dio proračuna za 2014. godinu o kojima će se govoriti na drugom mirenju sljedećeg tjedna. Ann Jensen će nam objasniti kakva su stajališta vezana na proračun 2014. godine i to će objasniti prije nego što pregovori počnu sami po sebi. Dakle, o ta se dva paketa još moramo danas izjasniti kako bi se iskristalizirale pregovaračko stajalište kako bi dakle naši pregovarači mogli raditi na osnovu toga sutra i u ponedjeljak. Da pojednostavim. Danas na razini našeg odbora za proračun možemo zaključiti pakete višegodišnjeg financijskog okvira. Moramo se E, međutim izjasniti o stajalištima vezanim za paket za 2014. godinu. Što se tiče tog stanja stvari, e, najprije dajem riječ a nakon toga drugim izvjestiteljima. E, mislim da nam je predsjednik odbora vrlo iscrpno izložio sve ono što je vezano za prvi paket. Radi se o paketu koji za višegodišnji financijski proračun govori o glasanju o izmjenjenim proračunima broj 7 i 8. Dopustite mi ipak da kolegama kažem koje su razlike vezanim za deveti izmjeni proračun kao i ono što se naziva globalnim virmanom. Prema pisanom postupku e, vijeće je potvrdilo na osnovi odluke Korepera da na osnovi devetog izmjenog proračuna da se uzme 400 tisuća milijuna od globalnog virmana. Drugim riječima, glasanje u vijeću želi preraspodijeliti sredstva kako bi se iz toga financirao fond solidarnosti. Na ovu smo se temu već više puta sukobljavali i proteklih godina smo već uočili da i su potrebne nova sredstva za financiranje fonda solidarnosti. Tim prije ove godine kada e, ne odgode plaćanja do kojih je došlo su takvi da čak i uz izmijenjene proračune da će u velikoj mjeri doći do prebacivanja sredstava s ove na sljedeću godinu. Stoga predlažemo odbaru za proračun da e, glasa o izmjenom proračunu broj 9 u skladu s prijedlogom komisije e, što se tiče da se traže svježa sredstva i isto tako u e, skladu tako s prijedlogom e, komisije da e, se treba tražiti 500 milijuna za globalni virman. Financijska uredba također traži kao što znate da se najmanja dogovorena svota izglasa što bi značilo 109 milijuna što ih je izglasao vijeće međutim imati različite stavove u odnosu na stajalište vijeća je nešto što će nam u trijalogu u četvrtak ujutro moći omogućiti e, da e, budemo, da uđemo u same dakle te pregovore koji će trajati do ponedjeljka i nadam se da neće trajati do dugo u noć. Dobro, Želite li nešto reći? Napose što se tiče proračuna za 2014. godinu? Pa želim samo reći da se slažem s odlukom koju ste iznijeli, viđovani. Naravno da ćemo morati raspravljati o e, izmijenjenom proračunu 9 i da će to sve imati utjecaja na proračun za 2014. godinu, a to je sve E, dosta problematično što se tiče plaćanja, jer ipak treba imati na umu da e, je tumačenje vijeća i naše tumačenje, razlika je tu o jednoj milijardi, no tu je i stvar e, principa. Jer znamo da će isplate biti teške za komisiju sljedeće godine. Komisija kaže da ovi izmjenjeni proračuni o kojima sada glasujemo i prijedlog proračuna za 2014. godinu da će e, moći zadovoljiti svoje pravne obaveze. Naravno, tu će biti ta snježna grudva koja e, je sve veća i veća zbog e, neplaćenih računa, ali ako se počne rezati, onda situacija počinje, dodatno rezati, onda će situacija postati jako teška za komisiju i teško će im biti obaviti svoj posao, tako da moramo biti čvrsti, no čini mi se da ono što je na umu vijeća jeste da oni u biti žele napraviti rezove u isplatama kako bi imali e, novca za fond za solidarnost i e, e, žurnu rezervu za žurne situacije i sve te, ali sve te stvari o kojima mi vjerujemo da smo e, pre, pregovarali moraju biti iznad gornjeg praga. Oni kažu da, to je e, iznad, iznad gornjeg praga što se tiče e, svih odobrenih sredstava, ali ne za, za odobrenih sredstava za plaćanje. No, stvarno je nužno da, ponavljam, da budemo čvrsti po svim ovim pitanjima. Dakle, evo kako će sve ove stvari biti povezane što se tiče e, dakle pitanja odobrenih sredstava od strane e, vijeća i e, što nekih stvari tiče vijeće, vijeće se ne sviđa da mi koristimo instrument te fleks, za fleksibilnosti, smatraju da moramo ostati ispod tog gornjeg praga i tu je stvar, tu se, tu se vodi glavna rasprava no mislim da će ono najteže biti e, dio koji se odnosi na plaćanje. Hvala. Helga Trupel. Hvala lijepo. Samo sam željela podržati poziciju Giovanni Alavija vezano uz pitanje svježeg novca za korištenje instrumenta za solidarnost. Mislim da je od ključne važnosti da zadržimo taj stavito gledište. Hvala, Elga. Ivajlo. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Vezano uz paket za višegodišnji financijski okvir, apsolutno podržavam prijedlog Giovanija. To je gledište našeg odbora i smatram da bismo trebali staviti na glasovanje e, nacrt izmjene proračuna 7 i 8 plus nacrt izmjene proračuna broj 9, kao što ste vi predložili. E, glasovanje o nesuglasnosti na temelju istog proračuna koji se primjenjuje kod Fonda za solidarnosti. Dakle, njega ne smijemo iskoristiti za preraspodjelu, jer ako glasujemo o tome na način na koji od nas e, zahtjeva vijeće, stvorit ćemo jedan presedan kojeg će kasnije moći upotrijebiti protiv nasi do kraja godine nema mogućnosti za fleksibilnost, ali unatoč tome e, vijeće može pokušati pronaći dodatna sredstva za nas umjesto preraspodjele. Dakle, jedan minimalni napor mogu uložiti. Također primam na znanje poziciju stav Europske komisije koja tvrdi da ovih 509 milijuna u globalnom prijenosu su potrebni da bi se platile e, nepodmirene obveze za istraživanje i humanitarne krize, dakle hitne situacije. U svakom slučaju ja podržavam strategiju Giovanija. Što se tiče glasovanja o e, suglasnosti o višegodišnjem financijskom okviru, predložio bih vama i kolegama da tu temu stavimo na glasovanje našeg sljedećeg redovnog sastanka 14. studenog našeg odbora. To nije od ključne važnosti i još uvijek ćemo stići sve to obaviti prije glasovanja na plenarnoj sjednici, izbjeći ćemo napetosti. S druge strane, ako glasujemo danas, bojim se da, da nam svima nije posve jasan tekst VFO-a, možda samo konačni sporazum o koheziji i makroekonomskim čimbenicima, no nismo još vidjeli pročišćeni tekst, konsolidiranu inačicu, možda u člancima 8 i 29 će e, doći do izmjena VFO-a. Slažem se da će to vjerojatno biti izmjene tehničke prirode, no unatoč tome prije no što glasujemo o tekstu moramo ga imati ispred sebe, uključujući i tehničke izmjene Također sam pod dojmom e, da jučer vijeće nije baš pokazalo previše entuzijazma. I prije što damo zeleno svjetlo e, tom prijedlogu i, idemo na plenarnu, trebali bismo i to dodatno pora, razjasniti. tema vezana uz delegirane akte, druge odbore. Mislim da moramo steći sveukupni uvid prije no što pristupimo konačnom glasovanju i stići ćemo to napraviti do 14. studenog, a to će biti dovoljno rano da stignemo sve to obaviti prije glasovanja na sljedećoj plenarnoj sjednici. Salvadora Griga. Hvala Hvala predsjedniče. Ja se slažem s ovim objašnjenjem koje je dao Giovanni o izmijenjenom proračunu. Mislim da je to zapravo duh koji je izrastao iz prvog kruga pomirenja, mirenja do kojeg je došlo i jučer. E, bez obzira na to, u potpunosti se slažem s prijedlogom Ivajla Kalfina, e, koji je dao ime socijalista, a to je bilo da se koristi činjenica da mi nemamo konačno tehničku formulaciju e, članka osmog vezano za dogovor iz odbora za regionalni razvoj. I to će zapravo tek znati za tjedan dana. Zapravo ja također vjerujem, s obzirom da sam razgovarao s kolegama iz odbora za regionalni razvoj, kao što sam govorio i s kolegama iz vijeća, naime da je ovaj sporazum zapravo zadovoljavajući u potpunosti te da bismo mogli o tome glasovati sasvim kompetentno. Mislim da odgoda od tjedan dana e, u glasanju bi zapravo dala krivu poruku. E, tim prije što zapravo glasanje na plenarnoj sjednici neće imati od neke, biti od velike važnosti. Prema tome, predlažem da se o tome danas glasa. Hvala. E, o tome će se glasiti 19. ili 20. E, sljedeći sastanak će biti proračun sa prošli nadzor, a nakon toga e, će se glasati na plenarno. Gospodin Artong. Vi, vama je poznata naša pozicija za proračun 2014. godine E, mislim da je to svima jasno. A što se tiče e, inzistiranja Europskog parlamenta na baš ovoj razini iznosa, dakle ako mi zahtijevamo e, e, više od vijeća ili smatramo da je to nužno i ako ćemo napraviti sve što je u pisanom obliku izneseno, može doći do problema poteškoća u postupku mirenja. Slažem se s vama gospodine predsjedavajući. U navijeću e, je ipak potrebno ostvariti suglasnost. E, nacionalni parlamenti e, jako dobro znaju čime se mi ovdje bavimo i srećom potrebno ispostaviti suglasnost. Hvala riječima Jan Mulder. Ja ću glasovati također za odgodu glasovanja o vfo Moje dugoročno iskustvo sa vijećem mi ukazuje da ne možemo biti dovoljno oprazni, sve moramo e, imati dogovoreno u pisanom obliku, tek tada možemo pristati na neke prilagodbe. E, ova odgoda neće imati utjecaj na konačni datum glasovanja, dakle ja sam za odgodu zašto bismo trebali glasovati o nacrtu izmjene proračuna broj 7? On, ta točka je usko vezana sa višegodišnjim financijskim okvirom, pa bih, pred, pa bih predložio kada ćemo glasovati o vfo da glasujemo i o nacrtu izmjene proračuna broj 7, obzirom da su te dvije teme usko povezane. kada dobijemo sve dokumente vezane uz VFO, e, imat ćemo punu sliku, što se također odnosi i na e, nacrte izmjene proračuna broj 7, tada ćemo sve znati, a na neki način ćemo izvršiti pritisak na vijeće. Hvala vam sada gospodin Hvala gospodine predsjedavajući. Želio bih vas zapravo samo izvijestiti da sam ja član tima za pregovaranje vezano uz koheziju i želio bih članove odbora izvjetiti da smo se mi uistinu usuglasili sa uredbom o koheziji, ali to je bilo na razini pregovora tima za pregovaranje. A mi ćemo glasovati o ovome u četvrtak, ali ne o cijelom tekstu, ne o tekstu u cijelosti, već samo ako članovi odbora regiji e, žele podržati sporazum ili ne. Cjeloviti tekst će biti stavljen na glasovanje na plenarnoj sjednici u studenom. Ne znam točno kojeg datuma u studenom. a tada će klubovi zastupnika i zastupnici moći podnijeti amandmane. Mislim da u političkom smislu će to biti moguće, ali vjerujem da će dobiti podršku jer situacija je takva. Mi iz odbora regiji ćemo glasovati u okviru odbora u četvrtak i ako odbor regiji se suglasi, tada postoji izvjesna e, mogućnost da će i na plenarnoj sjednici svi reći u redu. Dakle, da li ćemo glasovati prije ili poslije odbora regi, to je politička odluka. Neću sad ulaziti u pojedinosti stavka 21 o predfinanciranju, o sufinanciranju, jer bi nam to oduzelo previše vremena i nemam tekst ispred sebe, pa se no e, pregovarački tim je rekao da je e, u suradnji sa predsjedništvom ta odluka već donesena. Hvala Andrej kolega, riječ ima Alda. Bit ću kratka. Željela bih samo ukratko reći sljedeće. Odnosno, ovaj, dovedila bih se ono- na ovo što je rekao kolega Kalvin. Mi jesmo za odgodu glasovanja o VFO u ovom odboru. Razloge smo već čuli, nije nam poznat tekst u cijelosti tog sporazuma i zato bi jednoznačno bolje bilo da e, odgodimo glasovanje na 14. E, slažem se sa prijedlogom kolege Skalvina. Što se tiče vremenskog plana za plenarnu sjednicu, e, to ne čini nikakvu razliku u vremenskom smislu, ali možda čini sadržajnu razliku hoćemo li glasovati o nečemu što, o, čemu smo bili informirani samo usmeno ili ćemo glasovati o nečemu što stoji u pisanom obliku crno na bijelo. To su bitna razmatranja. Ali naravno neću sad ulaziti u sadržaj tog sporazuma, iako bih i to mogla. Hvala. E, nitko od kolega više nije tražio riječ. Dobro, prije nego što ja iznesem svoje komentare i odgovorim na određeni niz pitanja na predložene prijedloge, Želim zamoliti i glavnog e, ravnatelja da nam može iznijeti svoje mišljenje e, napose o sredstvima za plaćanje za ovaj kraj godine i o načinu na koji e, odbor zamišlja pitanje sredstava za plaćanje za početak iduće godine mislim, molim ovo komisiju da nam kaže, dakle, jer jasno je jednom kad e, usvojimo te izmijenjene proračune, moramo raspolagati sredstvima kako bi proračun bio pravno funkcionalan i uravnotežen. Ali naravno sa backlogom od 20 e, milijardi eura, otprilike koji će trebati platiti e, počeo od 2014. godine. Situacija s plaćanjima e, u 2014. godini bit će izuzetno e, teška, napeta, jer iako, čak i ako parlament na kraju dobije sredstva za plaćanje koje traži komisija, to je naš stav, to su naše amandmani koje smo usvojili na plenarnoj sjednici na temelju prijedloga izvjestitelja, to odgovara u e, gornjem pragu za 2014. godinu, to nema nikakvog manevarskog prosjeđa do nekih nepredviđenih stvari, onda će te nepredviđene stvari biti u takvoj e, neće jednostavno raspolagati sredstvima osim korištenja onih fondova koji su izvan tog gornjeg praga, a tu se napose radi o fondu solidarnosti ili o e, instrumentu fleksibilnosti. No, nepredviđene stvari, e, sjećate se da ih je bilo podosta ove godine, unutar EU klimatske e, katastrofe, financijske poteškoće u Cipru, izvan Europske unije, političke i humanitarne i vojne drame u Siriji, ljudska, ljudske drame u Sredozemlju, kod Lampeduze i Malte. I dakle, nema nekakva razloga da mislimo da će ih biti manje iduće godine. Jedan od govornika je rekao da smo to je naposljedan Jensen, izvjestiteljica, rekla da postoji razlika u doktrini, da tako izrazim, e, sa, dakle razlika s vijećem glede korištenja instrumenata e, za fleksibilnost i e, korištenje svježeg novca. I primjećujem da je to jučer na tiralogu rečeno, odnosno na postupku mirenja, da vijeće da se uopće ne protivi korištenju instrumenta fleksibilnosti i svježeg novca za svoje vlastite prioritete. To se upravo i dešava sa izmijenjenim e, proračunom broj 7, to je predloženo i za iduću godinu za Cipar. Mislim, mi se slažemo po tom pitanju, no instrument fleksibilnosti je nešto što nije tu samo za prioritete vijeća, već postoji i druge politički prioriteti i napose prioriteti parlamenta. Dakle, gospodine glavni ravnatelju, što se tiče komisije, kako vi percipirate stvari, recite nam, molim vas. Hvala, predsjedniče. Najprije, što se tiče 2013. godine, rekao bih da je zaključivanje da ostvar, zaključivanje odgovara očekivanjima u smislu da 31. listopada, a ovdje mislim prvenstveno na koheziju, kohezijski fondove na koje se odnosi najveći dio e, dodatnih e, sredstava za plaćanje. Dakle, potrebe glede sredstava za plaćanje su više manje odgovaraju više manje e, zbroju e, sredstava za plaćanje koje smo probitno predvidjeli e, u proračunu i obvezama, odnosno sredstvima za plaćanje koji su predviđeni na izmjenom proračunu 2 i 8. Dakle, što se tiče 30, drugim riječima 31. studenog 2013. godine moćemo na temelju glasanja ova dva izmjenjena prijedloga proračuna zadovoljiti potrebe plaćanja do tog datuma. To znači da dalje, nakon 31. listopada, tu će se raditi o sredstvima za plaćanje koja e, legalno pravno imaju e, dakle e, rok koji će treba će ih platiti u 2014. godini, dakle prebacujemo ih i tu ćemo se naći u situaciji kao i prošle godine i tu postoje različita tumačenja o iznosu koji će biti prebačen i koji će trebati platiti e, u okviru sredstava za plaćanje e, u proračunu 2014. godine. Mi još nemamo jasnu viziju onog e, iznosa koji će nam države članice podastrijeti. Čuo sam neke da govore o brojkama koje dosižu i dvadesetak milijardi eura. Ja vam iskreno ne mogu danas reći da ćete tu raditi o 20 milijardi e, ili o 17 milijardi ili o bilo kojem drugom iznosu, jer e, jednostavno ne raspolažemo tim informacijama. Na temelju informacija kojima raspolažemo, mi smatramo da se tu radi o iznosima koji će se kretati u najmanju ruku oko iznosa e, od prošle godine. Dakle, to je odgovor koji se odnosi na 2013. godinu. Dakle, inicijativa parlamenta kojim se tražilo da se nametne taj izmijenjeni proračun od 11,2 milijarde je bio savršeno, ali stvarno savršeno opravdan, kao što to i pokazuju e, brojke. Što se tiče početka godine 2014. godine, imat ćemo dakle taj backlog, od 2013. E, godine i kao što sam mogao to prethodnih godina reći, sam po sebi backlog nije nikako iznenađenje. Uvijek krajem godine imamo e, zahtjeve o refundiranju koji jako kasno dolaze i čisto meh, ne mogu drugačije biti niti obrađeni mehanički. I ovdje ćemo imati slične, sličnu situaciju jer tu ima zakonski rok od dva mjeseca, to je malo duže nego što smo imali e, ranije, prije tri do četiri godine, no kako god okrenemo, to je nešto što mehanički e, je e, sasvim jasno. Dakle, imat ćemo te iznose koje ćemo morati platiti, i, a imat ćemo proračun koji čak i ako se izglasa do gornjeg praga, bit će opet jako reduciran podsjećam da u onim e, referencama koje smo imali za plaćanje za podmirivanje sredstava za plaćanje imali smo dosta umjerenu procjenu e, onoga što ćemo morati plaćiti jer smo pretpostavljali da će osnovni dio sredstava za plaćanje koje treba podmiriti prošle godine da će to odgovarati nedospjelim obvezama prethodne, od prethodne godine i jasno je da dodatni elementi koji su ispregovarani napose o uredbi o zajedničkim e, dispozicijama, da će to biti dodatak pod određenim aspektima, pod određenim drugim aspektima oni će smanjiti izdatke. No, kako god okrenemo, imat ćemo izuzetno velik pritisak i vjerujem da ćemo iduće godine biti u situaciji kad će biti nužno upotrijebiti instrumente fleksibilnosti koji su stvoreni, odnosno koji će biti stvoreni u okviru nove E, uredbe e, više godišnjeg e, financijskog okvira i ne isključujem da ćemo morati posegnuti za contingency margin u nekim situacijama. Moramo pomno motriti i kašnjenja jer uvijek u tim situacijama postoji određena marža koja može povećati, a isto tako i te iznose. Dakle, u ovom trenutku teško je glumiti proroke, ali vjerojatno ćemo e, morati da e, posegnemo za e, tim instrumentima fleksibilnosti. Dakle, eto kako u ovom trenutku mogu pisati situaciju. Ponavljam da je ova situacija jako napeta za iduću godinu i dalje će biti teška i u 2015. godini i to će podrazumijevati dakle, korištenje instrumenta fleksibilnosti. Ne znam da li sam svim ovim odgovorio na e, vaš zahtjev. Možda bih mogao jako kratko komentirati pregovore koji su pred nama što se tiče postupka mirenja. Vjerujem da nakon uzlaza padova ova, ovi pregovori u biti počinju sa dosta, na dosta dobar način. Mislim da je situacija dosta jasna i vaš prijedlog o glasovanju o višegodišnjem financijskom okviru i o izmijenjenim proračunima su dobar pokazatelj e, toga svega. Što se tiče izmijenjenog proračuna broj 9, što se tiče izmijenjenog proračuna, e, što se tiče prijedloga proračuna za 2014. godinu, mislimo da u komisiji da s malo dobre volje s jedne i druge strane i naspora da se nađu pragmatična rješenja, mi e, uzimamo u obzir načelne prigovore jednih i drugih i na određeni način rekao bih da nije ova godina pravi trenutak da se ide i suviše, da se zalazi preduboko u te rasprave o načelima. Moramo jedni i drugi e, štiteći svoje, svoja načela, ipak tražiti pragmatična rješenja. Što se tiče parlamenta, što se tiče vijeća, treba razvodniti malo svoje vino, kao što se kaže u Francuskoj, i tako, e, ako ikako moguće, naći neko rješenje, rješenje o cjelokupnom paketu u, i da se nađe e, 11. kasno 11. Eh, neko rješenje i kada se savladaju ti problemi načela vidjet ćemo da nisu preostali neki veliki ključni daljni problemi. Hvala vam glavni ravnatelju. Imam još jedno zadnje pitanje koje želim postaviti. Onda Inge isto tako. Dakle, zadnji virman je nešto što slijedi kasnije i dakle samim tim vi ne znate o kojem se iznosu tu radi. Molimo mikrofon. Da, predsjedniče, mi naravno ne raspolažemo nikakvom vizijom o tome. Interno smo napravili neke analize i na zadnjem sastanku je gospođa Almajer pitala da li možemo identificirati i analizirati neke elemente virmana koji bi nam pomogli da im stavimo malo više sredstava na raspolaganje za financiranje istraživačkog rada. Naša pretraga je ništavna, jednostavno. Naime, ako dođe do do sveukupnog pregleda možda će se tu raditi o nekog nekolicini milijuna tu u službi za vanjsko djelovanje možda u zadnji tren možemo nešto napraviti, ali ove godine su više veliki pritisci, tako da ne vjerujem da bismo mogli doći do nekog iznenađenja sad u zadnjem trenutku. Dobro, hvala. Dakle, tu će se raditi o sitnišu u biti. Inge Gressle i zatim Jan. željela bih ukazati na izvješće za revizorski sud za 2012. E, godinu. To izvješće sadrži vrlo zanimljive podatke i brojke o gornjim granicama za plaćanja. 50 e, milijarde e, koliko imamo više preuzetih obveza od plaćanja to je posljedica onoga što, od čega smo odustali od, e, u pregovorima o godišnjem proračunu sa vijećem. Dakle, u odnosu na brojke radi se o više od 100 milijuna eura. Dakle, krajem 2012. godine Revizorski sud je rekao imamo stare obveze za plaćanje oko 330 e, milijuna eura. To je prilično fascinantna brojka do, 2000, do kraja 2012. godine 60 e, milijardi eura e, je e, polovica proračuna Njemačke, pa se pitam kada se to prenese na Španjolsku, Portugal, Italiju, mislim da, nam se, da se može nazirati jedna katastrofa koja, koja nam ide u susret. Molim kolege da pogledaju to izvješće i da se postave pitanje posljedica onoga što će se dogovoriti, e, dogoditi u četvrtak. Moramo u istinu pomno pregovarati i e, stvarno molim kolege da pogledaju to izvješće. Dobro. Hvala Inge. Mi ćemo to odmah još večeras napraviti. Jan Milder je ponovno traži riječ. Hvala gospodine predsjedniče. Zamolio, e, pitao bih komisiju sljedeće. Dakle, govorimo trenutno o nacrtu izmjene proračuna 8, e, koji je prije bio nacrta izmjena proračuna 2. E, kada smo govorili o proračunu 2014. godine u prosincu prošle godine, onda je to bila aktualna tema. Da li komisija misli da moramo pregovarati sa vijećem na isti način za 2014. godinu i ako to mislite, onda ćemo, jer ćemo tražiti dodatna sredstva, je li to moguće, jer za 2014. godinu više nemamo prostora za fleksibilnost. Da li će se raditi o istom iznosu oko 16 e, e, milijardi eura. Dakle, što savjetujete parlamentu? Da li ćemo ovog prosinca na isti način trebali pregovarati sa vijećem? E, da nam jednostavno stavi na raspolaganje novac koji moramo platiti te nužne račune. Da ili ne? E, odgovor je sasvim očit. Ne postoji više nikakav manevarski prostor. Evo, mi riječ glavnom ravnatelju. Hvala predsjedniče ako dođe do sporazuma u skladu s gornjim granicama, jednostavno više neće biti manevarskog prostora za 2014. godinu. Međutim, još uvijek postoji takozvana contingency margin koje se mora izglasati kvalificiranom većinom e, zemalja članica i e, naravno po e, glasanju parlamenta. Prema tome i ovdje postoji možda korist e, političkog angažmana koje se može vidjeti u e, institucijama. One trebaju staviti na raspolaganje dodatna sredstva tako što se pozovu na e, marginu koja se naziva contingency margin. Prema tome nije u potpunosti beskorisno. Jan, zapravo radilo se o izvrsnom pitanju. Jučer smo na pripremnom sastanku za trijalog govorili o tome. Vjerojatno će nam priopćenje biti potrebno. U parlamentu vi uvijek nekako smatramo da takva priopćenja ništa ne donose. Međutim, svake godine donesu nekoliko milijardi eura. Ove godine donijeli su 11,2 milijarde eura sljedeće godine ispod gornje granice neće imati gotovo nikakvu marginu. Međutim, postoji obveza na koju sam jučer na mirenju podsjetio u ime parlamenta, a to jest da obja, oba tijela koja donose proračun imaju obvezu da osiguraju da u slučaju nepredviđenih događaja na najvećoj e, tijelima e, Europske unije na najvećoj razini osiguraju sredstva. Dakle, ćemo što treba što će napraviti za slučaj neke maksimalne katastrofe. U svakom slučaju trebali bismo razmotriti što bismo mogli staviti u tekstu u obliku priopćenja i koji bi trebao pratiti proračun za 2014. godinu. Usput eh, bih eh, dao primjedbu koju nismo napravili jučer za vrijeme prvog mirenja. Smatram eh, da će biti e, potrebno to spomenuti na sljedećem mirenju, a nadam se da će na to mirenje doći više ministara. Ministri zaduženi za proračun uvijek kažu ne na sve i e, uvijek se na sve žale. I dalje bezobrazno tvrde da europski proračun raste ali europski će proračun pasti za nekih 6 do 7% ove godine. Vidjet ćemo na kojim ćemo ciframa biti krajem godine. Na koji se način to može objasniti? E pa može se objasniti zato što se e, elementi usporedbe ne mogu zapravo uspoređivati. Oni uspoređuju prvobitni nadzor i prvobitni proračun. Prvobitni proračun za prošlu godinu bio je 130 milijardi. A o prvobitni proračun za ovu godinu 136 milijardi, što bi značilo 6 milijarde više. Ali, u stvarnosti Europski je proračun za prošlu godinu bio podcijenjen. Bili smo prisjeni doznati 11,2 milijarde. Prema tome stvarni proračun za prošlu godinu bio otprilike 142 milijarde. Prema tome e, moramo napraviti pravu usporedbu sa oni 142 eura e, sa 137 za sljedeću godinu. Prema tome vidimo da se radi o proračunu koji se smanjuje. Jučer je povjerenik Levandovski ispravno rekao da od 27, odnosno 28 zemalja članica, ispričavam se hrvatskim kolegama, dakle od 28 zemalja članica niti u jednoj zemlji državni proračun neće se smanjiti za 6%. No svi viču na Brisel i tvrde da oni ulažu mnoge napore koje Brisel ne čini. Dakle, morat ćemo to naglasiti, a mislim da ćemo to morati reći i medijima. U redu, po pitanju samog glasanja i primjedbe Ivajla Kalfina o samoj uredbi o višegodišnjem financijskom okviru. Podsjetimo da mi e, kao proračunski nadzor, odnosno mi kao e, odbor za proračun, e, nismo jedina nadležnost. Neke stvari ovise o nama, a mi se nekim stvarima ne bavimo. Kada mi nismo nadležni, onda njima samo glasamo i kažemo jesmo li za i protiv. Dakle, nije sa ali kada se mi moramo o nečemu odlučiti, onda e, mi adekvatno radimo. Dakle, nije samo na nama u, iz odbora proračunu da odluči hoće li se na plenarnoj sjednici glasati u proračunu 19. ili 20. studenog. To ovisi i o konferenciji predsjednika i to će ovisiti o više faktora. E, među inima i o zakonodavnim elementima koji su više struki. Kao i o zakonodavnim elementima. Sa zakonodavne strane nije sve riješeno, postoji problem s delegiranim aktima. To se zapravo nas uopće ne tiče. Na konferenciji predsjednika morat će odlučiti treba li se to pitanje odgoditi ili se treba preći u novi postupak i to prije 19. ili 20. studenog. Naš je problem bio bili su vrlo teški pregovori o makroekonomskoj uvjetnovednosti koja se primjenjuje na kohezijski fond. E, čuli smo da postoji politički dogovor o tome od An. Međutim, mi kao odbor za proračun nemamo e, što procjenjivati hoće li napredovati dobro pregovori o e, kohezijskom fondu. To je zadatak odbora regi. Ali što je naš zadatak? Naš je zadatak da uskladimo tekst članka pravilnika kohezijskog fonda s uredbom o višegodišnjim financijskim okvirima koji se na to odnosi, ako se ne varam radi sa članku 8. Spomenula sam mirenje. Zašto? Zato što u ovom času nemamo, to smo čuli iz više izvora, dakle nemamo pravni oblik koji će poprimiti e, taj e, sporazum nakon što se o tom izjasni odbor regi o financijskoj makrouvjetovanosti. A pravni oblik dva teksta trebao bi biti koherentan. Čini mi se, to sam već rekao, da za slučaj da dođe do političkog dogovora da bi se ovaj problem mogao e, riješiti tako da se e, doda jedan koringendum, da se dakle napravi tekst ispravka koji bi sačinile tri pravne službe. Ovo rješenje da se napravi ispravak e, čini mi se da je ono s pravne strane opravdano. Moram otvoreno reći da je to rješenje koje bi meni bilo najdraže. Ajvala govori o tome i Jan Mulder e, je to podržao. Ja kao demokršćanin bih rekao da sam ja tu e, sveti Toma. Drugim riječima želim dotaknuti prije nego što povjerujem osjećaj koji ja imam, a prošli smo kroz mnogobrojne pregovore, bilo je puno odgoda i s obzirom na sve što je još pred nama, mislim da na razini odbora za proračun, a to bi bilo dobro za suradnju koja se jučer nazrela na mirenju. Dakle, da e, se to iskristalizira na nivou odbora za proračun, gdje sam ja taj koji se zalažem za glasanjem. Zašto? Jer e, pravno pretakanje više godišnjeg financijskog okvira sadrži, zapravo se je e, u e, se vidi u dva aspekta. Jedan tekst je interinstitucionalni sporazum i e, mi smo dali tekst koji je odbor AFKO usvojio. Prema tome taj tekst već postoji. Ja bih nekako rekao da ćemo danas poslije podne govoriti o cijelom paketu višegodišnjeg financijskog okvira, uključujući i uredbi VFO, će potreban možda i ispravak. I onda će trebati da budemo ovlašteni napraviti taj ispravak, bude li to potrebno. Istovremeno, nakon samog glasanja, nećemo još u ovoj fazi naše glasanje prebaciti na plenarnu sjednicu. Jer je u toj fazi točno interinstitucionalni sporazum do kojeg je došao odbor e, za ustavna pitanja. Dakle, odbor za ustavna pitanja izglasao je to, ali ga se sada za sebe. Ja mislim da što se kompromisa tiče, moramo i mi postupiti na isti način. Ako glasamo, dakle, onda ostavljamo to na razini odbora te na taj način bude li potrebno konferencija predsjednika odlučit će se da se to nađe na dnevnom redu sesije u studenom. Ivalo, jeste li vi time zadovoljni? Gospodine predsjedniče, žao mi je što moram ponovno intervenirati u ovom trenutku, ali iznijeli ste neke argumente koje bi želio pojasniti. Mi ne mislimo unositi dodatne uvjete u posljednji trenutak u pregovore. Mi ne mijenjamo pravila igre i ponašamo se kao što smo se ponašali i do sada. Problem ako glasujemo sada je sljedeći. Nemamo tekst. Možda će biti koregenduma, možda neće, možda će biti bitan, možda ne. Ali u čemu je problem da nam da dobijemo tekst o kojem trebamo glasovati. U odnosu na kalendar usvajanja to neće biti problem. Drugo, rekli ste da se moramo usredotočiti na ono što je dogovoreno u odboru za proračune i tu se slažem s vama. Jedan od glavnih načela koje primjenjujemo je da je sve dogovoreno sve dok apsolutno sve nije dogovoreno. To uvijek primjenjujemo E, odbor za proračun je čuvar ovog načela i vodeći odbor. Svaki puta kada je nešto na glasovanju na plenarnoj sjednici, to znači da je odbor za proračun zadovoljan svime. Zato sam spomenuo dodatna pitanja. Dakle, ne radi se o tome da mi moramo glasovati ne radi se o tome da se nas uključi ili ne, u nešto ili ne, već se radi o tome da naš odbor mora reći plenarnoj sjednici, svi uvjeti su uspunjeni i mi predlažemo da se glasuje u, na plenarnoj sjednici. također, postavili smo neke uvjete. Drago mi je da ćemo glasovati. ako nešto prebacimo na sljedeću godinu, e, nećemo olakšati život sljedeće godine, ali ćemo riješiti neka pitanja time. Mislim da su e, glavne prijeporne točke riješene. Nećemo sada umjesto odbora regi mi voditi pregovore. To je njihov posao, mi moramo napraviti ono što oni žele, ali moramo imati tekst u pisanom obliku, a treći uvjet ne znam što vi mislite, ali ja baš nisam posve siguran što će se dogoditi. Ono što sam čuo jučer je da je vijeće reklo, dobro, možda ćemo do kraja godine imati sastanak, mi ne želimo ući u e, materijalno značajne pregovore, već ćemo samo razmijeniti gledišta. Ako je to nešto sa čime ćemo mi biti zadovoljni, onda je to u redu. Ali ja i dalje smatram da tijekom sljedećih dana moramo finalizirati ono što smo dogovorili. Imamo prijedlog komisije, imamo reakciju vijeća i tijekom sljedećih nekoliko dana možda bismo uistinu mogli zatvoriti to pitanje. Dobro, hvala ti, Pa, čujte, tu se radi o jednoj temi e, glede koje je moja najvažnija e, najvažnija stvar da budemo jedinstveni. Dakle, ako ima jedan ili dva kluba zastupnika koji smatraju da se treba dati malo više vremena, smatram da sam obvezan da to uzmem e, primim na znanje. Dobro. No, kako bismo ostali u pozitivnom konstruktivnom duhu i kako bismo započeli pregovore svijećem. dakle da ostanemo u onom jučerašnjem duhu. Evo što vam predlažem. Dakle, predlažem da se danas e, pregovara o izmijenjenom prijedlogu proračuna 7 i 8, e, devetom i globalnom transferu naravno. No, što se tiče e, višegodišnjeg e, finanskog okvira, e, tu su 7, DAB 7 i 8, treba naznačiti da nema više prepreka za višegodišnji financijski okvir, no e, danas, odnosno sad, ne možemo glasati o višegodišnjem finanskom okviru jer upravo nismo dobili tekst o pravilniku, odnosno uredbi fonda za koheziju i do 14. trebamo dobiti kako bi to stiglo na vrijeme za plenarnu sjednicu u studenom i kako bi to moglo biti na konferenciji predsjednika u krajem idućeg mjeseca. I treba još dodati da ukoliko dobijemo, e, uštedimo nekoliko e, dodatnih dana, da ćemo imati više informacija o e, skupini, kontaktnoj skupini na viskoj razini. Dakle, na taj način kažemo isto tako što mislimo i ne damo vijeću dojem da e, smo prešli u ofenzivu. vidite, pregovaranje to je, u pregovorima je e, atmosfera važna. Dakle, kad počnemo miješati pregovore i sa određenim stanjem povjerenja e, sa, sa, sa partnerom, odnosno suparnikom, to ne smijemo ugroziti. Dakle, eto, zahvaljujem vam. Sada možemo preći na glasovanje, dakle, na ostala glasovanja. a tu se radi o sljedećem. Salvador, ima riječ. Predsjedniče, ja imam jedan problem. Član sam odbora za proračune, nisam član e, odbora za regionalnu politiku. Ono što komisija misli o regionalnoj politici je od velikog značaja za odbor e, za regionalnu politiku. Da, to stoji. E, i prvenstveno što tiče makro uvjetovanosti, no to nije naša oblast u odboru za proračune, to nije naš cilj. Dakle, vi kao predsjednik ste nam iznijeli preporuku, ja se toga držim bez problema, no ne razumijem zašto bismo, zato što jedan klub zastupnika ne želi danas glasovati, a drugi klubovi zastupnika to žele, dakle, uredbu o višegodišnjem financijskom okviru, ne razumijem zašto bismo sve to onda trebali prenijeti i odgoditi na idući tjedan. Ja mislim da ćemo tako dati krivu poruku o svom stavu. Naš klub zastupnika EPP smatra da treba danas glasovati svi članovi EPP p-a, to misle. Dakle, gospodine predsjedniče, ukoliko vi mislite da je bolje glasovati 14 mi ćemo slijediti vaš prijedlog, no ja želim istaknuti da tu nije u pitanju stav EPP. Salvadore, ne želim da dođe do nesporazuma među nama. Kao prvo, dakle, ja sam se vjerojatno loše izrazio. Dakle, kao prvo, ne radi se tu o tome da se sačeka stav ili odluka odbora regiji. Radi se o tome da se sačeka da dobijemo pravni tekst koji ćemo dobiti e, od odbora regiji, a u ime parlamenta. Zašto? Pa zato što taj tekst je tekst koji će imati pravni uticaj na naš prijedlog uredbe za višegodišnji financijski okvir i to je važno za makroekonomsku uvjetovanost i to je važno upravo iz pravne točke gledišta. I kao drugo, ja ne predlažem da se odgode svi, svo glasovanje, predlažem to na temelju prijedloga ne samo jednog kluba zastupnika, već tri kluba zastupnika. Predlažem da sačekamo, da saznamo koja će biti pravna formulacija uredbe o fondu, e, za kohezijskom fondu i ponavljam da se tu ne radi o političkom, već pravnom pitanju i problemu. A što se tiče drugih elemenata, paketa za višegodišnji financijski okvir, o njima možemo glasati. To je moj prijedlog. Ja ne bih želio sada da e, se glasa o jednom dijelu, a onda da se vidi da li ćemo ovdje pred, e, da li ćemo glasati o drugim stvarima. Dakle, da se mi ovdje dijelimo i cijepamo pred predstavnicima drugih institucija, ne, to ne bi bilo e, umjesno. Gospođa Karbalju, imate riječ. Ovo je samo sljedeće, radi se sljedećem pitanju. Ja, ja ne razumijem. Jesmo li mi sad u jednom začaranom krugu? Možemo li potvrditi da da će e, stav regija proizaći iz pregovora. A da li zanemarujemo ono što će se dogoditi na plenarnoj sjednici jer moramo glasovati o regiju, o obzoru 2020, o višegodišnjem financijskom okviru. Dakle, da li smo mi sada ovdje u jednom začaranom krugu? Jer čekamo da se donesu neke odluke koje mogu na nas utjecati tijekom pregovora ili koji se mogu nakon plenarne promijeniti? Ne. Odbor za proračune ne, čeka više ničije odluke. Došlo je do dugog i teškog pregovaranja e, o makroekonomskoj uvjetovanosti. E, to su bili pregovori odbora Regi. To je okončano. Više o tome nema riječi. Ne, ne, ne. Plenarna sjednica, to nije naš problem sada. Gospođo Karvaljo, plenarna nije nešto čime se bavimo. Ja nisam predsjednik parlamenta. Nažalost, ali nas usreću po parlamentu. Dakle, ja nisam niti predsjednik kluba zastupnika. Ja sam trenutno, barem do sada, predsjednik odbora za proračune, zahvaljujući povjerenju koje ste mi vi dali. Dakle, imamo taj problem koji je povezan za makroekonomsko uvjetovanje, jer formulacija o toj makroekonomskoj uvjetovanosti je nešto što je stavljeno u uredbu o višegodišnjem financijskom okviru, a mi smo za to odgovorni. Dakle, moramo sačekati pravno tumačenje političkog sporazuma do kojeg je došlo između vijeća i parlamenta, što se tiče parlamenta, tu zato je zadužena, zadužen odbor e, regiji o makroekonomskoj uvjetovanosti, da budemo sigurni o izrazu koji je e, upotrijebljen ako nije ista formulacija u pitanju, onda ćemo to morati prilagoditi. Dakle, tu se radi samo o pravnom pitanju. To je sve. Dobro, Jan je jedan veliki stručnjak za, ove regionalne za ova regionalna pitanja. Izvolite. Hvala predsjedniče. Obzirom da posve podržavam stav Salvadora, e, ono što je važno danas je, ja sam član i regija i ovog odbora i, i mislim da je vrlo bitno ostvariti jasni politički stav e, našeg odbora jer mi smo jedan od ključnih odbora e, u parlamentu e, glasovanje o e, višegodišnjem financijskom okviru je jako bitno čak i uz korigendum ako ne dobijemo većinu to neće biti posebno naravno ali moramo poslati jasnu poruku da da odbor za proračun e, nema e, nikakve prigovore osim tehničkih e, izmjena. Meni se čini da oni smatraju da se radi isključivo o promjenama tehničke prirode, ali to nije tako. Radi se o tome da želimo poslati političku poruku. Ako smo gotovi i imamo neke određene nedoumice, onda se može dogoditi da e, ponovno se odgodi do prosinac do, prosinca rasprava. Jer postoje neki, klubovi zastupnika u parlamentu koji žele odgoditi pregovore i otežati ih u političkom smislu. Dakle, vrlo je važno i za regi sve ovo. E, e, u pravnom smislu u regiju ne treba odluka našeg odbora, ali bilo bi bolje da u četvrtak, do četvrtka dobiju našu odluku. Dakle, to nije neophodno, ali politički gledano to bi bilo dobro. E, mislim da je naš mandat da pošaljemo jasnu poruku, da se radi isključivo o tehničkim promjenama, o pravnom tekstu i da ćemo mi moliti odgodu samo zbog tehničkih izmjena, ne zbog sadržaja, jer ako, po, ako počinjemo otvarati dodatno neka e, pitanja, neke točke, to će jako loše završiti. Jan, to je komentar koji ću ja iznijeti kao predsjednik ovog odbora e, tisku, trijalogu i u trenutku mirenja. Ja, naravno, e, evo, sada Jan ima riječ. E, vrlo kratko, predsjedničan, Mislim da uopće nije bitan regi. za komisiju jako bitno pitanje vlastitih sredstava. na koji način će se nova komisija ustrojiti? E, jako e, bitno će biti glasovanje, to i ako glasujemo negativno o tome, onda ćemo poslati pogrešnu poruku vijeći, pa bi ja bio za odgodu glasovanja. Dobro, sad riječ ima Elga. Elga, izvolite, onda ćemo glasovati. Samo da pojasnim naš stav. Ja podržavam gledište Ivalo Kalifa i Jana Moldena. U istinu nam trebaju dokumenti, prije toga ne bismo smjeli glasovati. Dobro. Vidite? Čini mi se da dokument e, regionalne politike može biti e, dostupan već sutra. Sutra. Dakle, ukoliko vam je toliko potreban taj tekst, sutra će se održati zajednički sastanak, proračun i e, proračunski nadzor e, u idućeg četvrtka, dakle možemo odgoditi glasovanje e, na sedmi, ukoliko vam je potreban taj tekst, dakle sutra ujutru ga možemo provjeriti i naši će kolege moći e, mirno spavati. Vidjet će da ovaj konačni dogovor nije suprotan sa onome što smo iznijeli pred odborom za proračune. Ne znam, ne vidim zašto bismo trebali čekati do 14. No, eto, kako god bilo, mi ćemo složiti sa stavom predsjednika. Bien. Bon. Dobro. Predlažem da stanemo sad s ovim svim. Veselim se, veselim se olimpijskoj kondiciji u kojoj je Salvador. Svima nam je zbog toga drago. No, e, mogu samo konstatirati da rasprava koja je počela o stručnim, kao stručna rasprava da će postati političke prirode. Ako je to pitanje problem između vijeća i nas, to je ok, ali ako će postati interni problem, onda to više nije u redu. Dakle, predlažem vam da odgodimo na sljedeći tjedan i da sačekamo za plenarnu e, koja će se održati u studenom. Ja ću komentare e, dati. Dakle, ono što ću ja reći javno je da, da je ovo odgođeno i da je situacija ovakva kakva je iz e, pravnih, a ne političkih razloga a istovremeno ćemo među vremenu moći napredovati na toj skupini na viskoj razini. Problem je s tom skupinom na viskoj razini što je toliko visoka ta razina da je to puno više od nas. Ne nemamo nikakve kontrole nad tim. Dakle, ja ne mogu odrediti niti izvjestiteljima, niti izvjestitelja, niti e, koordinatora, niti samog predsjednika te skupine na viskoj razini. Eto. Dakle, predlažem vam kao prvo da e, DAB 7 glasujemo, tu nema amandmana, tko je za, Hvala. Tko je protiv? Dva glasa protiv. Suzdržan? Dva suzdržana. Usvaja se. Izmijenjen proračun broj 8. Tu imamo amandmane. Uzmite glasačke listove i Imate li glasačke liste, jesu li, imate li svi e, glasačke kartice? Amandman 4, Delgak Trupel, e, izvjestitelj je protiv, tko je za? Ne, ne, ne, treba nam drugi. Ok, zaboravimo sve ovo, ispričavam se. Radim suprotno od onoga što sam najavio, dakle sve, sve, gubim kontrolu. Zašto mi ovo dajete? Ovaj odbor uopće više ne funkcionira. Dakle, Giovanni Lavija, broj 8, amandman prvi, Dejder, izvjestitelj M, tko je za? Uz usmeni amandman, brisanje inful, tko je za? Tko je protiv? 1, 2, 3. Tko je suzdržan? Vi ste protiv. Dakle, 4 protiv, suzdržan, usvaja se. Usmeni amandman eh, socijalista i demokrata, izvjestitelj je za, tko je za, tko je protiv? 1, dva, tri, Suzdržan. Usvaja se. Amandman, usmeni amandman izvjestitelja na paragraf 4b o eh, uzroku uvjetovanosti. Tko je za? Tko je protiv? jedan, Suzdržan. jedan suzdržan. dva suzdržana. Usvaja se. Završno glasovanje. Molim elektronsko glasovanje. Otvaram glasovanje, ali moj ne funkcionira. Dobro je, evo ga. Nedostaje nam još jedna kartica. Jedna osoba nije glasovala. Zatvaram glasovanje. 26 za, 5 protiv, 0 suzdržanih. Usvaja se. 3,9 milijardi usvaja se. O izmjenom proračunu broj 9 nemamo amandmana. Samo jedno glasovanje. Dakle, tko je za? elektronički ćemo glasovati dobro. Dakle, molim elektroničko glasovanje o, o izmijenjenom glasovanju broj 9 bez amandmana, završno glasovanje 31 karticu imamo, niti jedan klub zastupnika nije prekomjerno zastupljen, 31 glasača imamo, jedna kartica nije funkcionirala, zatvaram glasovanje, 26 za, 4 protiv, 1 suzdržan. Dakle, prijedlog izmjene proračuna 9 je usvojeno. Što se tiče globalnog virmana, imamo li amandmane? Da, dakle, ono što nam predlaže izvjestitelj jeste da se glasuje, da se usvoji prijedlog komisije takav kakav je. i time izražava svoje veliko zadovoljstvo. Dobro. Dakle, tko je za globalni virman? Tko je protiv? 1, 2, suzdržan. Nema suzdržanih. Dakle, usvaja se. Dobro, sada prelazimo na izvješće Reimera Böge o mobiliziranju instrumenta za fleksibilnosti za pokretanje fonda, za, fonda solidarnosti u korist Francuske, Italije i Španjolske. To je pravni temelj izmijenjenog proračuna broj 7 donekle. Dakle, molim elektroničko glasovanje. To je točka 15. Dakle, isto kao prijedlog izmjenog proračuna broj 7. Tako bi trebalo biti. Molim da se glasuje. Hajte, hajte, glasujte. Zatvaram glasovanje. 23 protiv 4 i 1 usvaja se. Zatim E, mobiliziranje fonda solidarnosti e, za Njemačku, Austriju i Češku republiku, tu se radi o poplavama, točka 17, tu je izvješće Fernandez, on, želite uzeti riječ? Ne, on je savršeno zadovoljan, on želi glasovati, on želi da se glasuje za, dakle molim elektroničko glasovanje. Glasujemo o izvješću Fernandez, što je točka 17. Ajde, ajte, glasujte. Troje još nije glasovalo, čudno. Dobro. Zatvaram glasovanje. 27 za, 0 protiv, 0 suzdržanih. Ovo je pravi triumf. tišina naše kolege je jako elokventna, upravo zato što nije govorio, tako se dobro glasalo. Dakle, možemo li reći da smo iscrpili dnevni red? Ne? Euh, Animal health. On a le temps Oui, oui. Imamo li vremena? Dobro. E, zdravlje životinja će sačekati. Dakle, za sad smo usvojili sve što se tiče brojki, dobro smo radili, zahvaljujem vam, zaključujemo ovu sjednicu. E, članovi trijaloga će se naći sastati preksutra. E, u ponedjeljak u zgradi vijeća se sastaju članovi poskamirenja mirenja, a sljedeća sjednica je 14. studenog. Zaključujem sjednicu.